Good morning everyone. We start the voting session with the... Dobar dan, započet ćemo s današnjim sastankom sa prvom točkom na dnevnom redu, direktiva o izmjeni direktive o otpadu, izvjestiteljica Simona Bonafé. Prva točka, amandman 366 koji je za, ponovno. Amandman 366 koje je za, protiv. Provjerit ćemo. 3, 6, 6. Rezultat je sljedeći predsjednice, jedno pitanje o kojem amandmanu glasujemo. O prvome, 366, kaže predsjednica. Zatvaram glasovanje. Rezultat je za, dakle usvaja se amandman 367. ali tu je došlo do velike razlike. Dakle, 366 još jednom, kaže predsjednica. Gospođo Stevens, izvolite. Oprostite, predsjednice. Zaboravila sam e, svoju glasačku karticu u drugom odboru, međutim donijet će mi tu karticu uskoro. Dakle, sudjelovat ću u glasovanju Dakle, ponavljam, moja kartica za glasovanje upravo stiže. Dobro. Mi ćemo dakle, to primiti na znanje pa ćemo vas uključiti u glasovanje do dolaska kartice. Hvala. 366 elektroničko glasovanje. Gospođa Stevens je za. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 367. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromis 1a. Tko je za? Protiv? Odbija se, čini mi se, ali provjerit ćemo, zato što se radi o kompromisnom amandmanu. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se kompromis 1b. Jedan B se ne razmatra. Kompromis 50. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 370. Tko je za? Protiv? Odbija se. ITRE 33 za. Protiv? Odbija se. Amandman Moram se naviknuti na ove boje, kaže predsjednica. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 423. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 436, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. I 339, tko je za? U redu, provjerit ćemo. Amandman 436, provjera. Zatvaram glasovanje. Kao što vidite, odbijeno je. i 39. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. i 40. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 45. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sljedeći se ne razmatra. Kompromis četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedam, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I tri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 492 tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvojano provjerit ćemo elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 493 se ne razmatra. Kompromis broj 8. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani usvaja se. I 346 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 57 se ne razmatra. Amandman 5.10 ko se je javlja za, protiv, suzdržani usvaja se, 511, to je isto, dakle kompromis 15, ko je za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 514, ko je za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 516 i 517 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 518, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 58. Želite li da provjerimo 518? Dobro, provjerit ćemo amandman 518. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Rezultat je da se odbija. Amandman 58. se ne razmatra. ipak da, 58. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 519. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo usmeni amandman 532 ako se ne protivite, onda ćemo glasovati. Nema protivljenja, dakle glasujemo o ovom amandmanu zajedno s usmenim amandmanom 532. koje je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 55. koje je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 12. koje je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. I 50 i 50 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu. Amandman 607. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amadman 609. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 608. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman kompromis 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 646 za. Protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za. <clears throat> Jesmo li nešto propustili? Oprostite, gospodine Demesmaker, amandman 659 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 731. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 80 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 827 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovo je bio dobar kompromis, kaže predsjednica, jer ima mnogo stranica. Mm, stranica 69 na glasičkom popisu, amandman 460 koji je za, protiv, suzdržani odbija se, amandman 459 koji je za, protiv, suzdržani odbija se i 347 to je isto kao prije, dakle amandman 400, 114. Tko je za, protiv? Odbija se. Četiristo pedeset Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 457. Glasujemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, oprostite. Dobro je što ste rekli da provjerimo. Amandman 959. Ko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. 959. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, kaže predsjednica. Kompromis 29 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 106 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 994 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 45 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 1009 koji je za, protiv, i usvaja se. Amandman 1020. Želite li provjeriti broj 9, 1009? Dakle, glasujemo o amandmanu 1009. Provjeram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1020 za, 10-12, pardon. Protiv. Odbija se. Provjerit ćemo amandman 1012. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 47 za, provjerit ćemo. Kompromis Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 47 za. Molim vas, dignite ruku. Kompromis 47 za. Dobro. Usvaja se. 10.54. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 10 56 i 57 zajedno, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 40. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 392 se ne razmatra. Kompromis 43 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11.71 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Rezultat je da se usvaja. Amandman 11.73 za, protiv, suzdržani. Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman. Sedamdeset šest za. Tko je za, molim? Protiv? Odbija se. Amandman 11.77. Tko je za? Protiv? Odbija se. 11.78 za, protiv, odbija se. 11.79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11.80 za, protiv, suzdržani, odbija se. Možemo provjeriti. Bilo je na granici. 11.80 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. ITRE 95, ko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 1181 za? Protiv? Suzdržani odbija se. 1182 za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 1183 za? Protiv? ne razmatra se, oprostite, kaže predsjednica, je da kompromis 46, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis 48, za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 142 i 102 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, Amandman 12, 35 i 36 zajedno. Za. Molim vas, podignite ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. Bilo je prilično jasno ovaj put, ali provjerit ćemo. 12, 35 i 36. Zatvaram glasovanje. Usvaja se.

suzdržani, usvaja se. 12.44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12.46 i 47 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. I 303, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12.49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12.50, tko je za? 12.50, protiv. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Odbijeno. 144 za, protiv, suzdržani, usvojeno 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 51 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12, 58, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 52, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 53, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54, kompromis 54, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1284, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1286, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 56, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 27, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1294, koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12.95 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1.300, 1.301, zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13.02, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 171, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 174 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 175 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno drugi dio amandmana 181, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 182 za, protiv, suzdržani, usvojeno. <clears throat> Kompromis 75 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I tri za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 58 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 193 za. Preskočila sam kompromis. Kompromis 78. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvojeno. 193 za. Protiv? Suzdržan je usvojeno. Kompromis 59 za. Protiv? Suzdržan je usvojeno seriju identičnih amandmana 198 i 36, 24, 228, 227. I to je to. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 199 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 215 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61, kompromis 61 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 226 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Dakle, amandman 226. Aha. Usvojeno. Amandman 230. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. I 39. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 63. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 252, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 253, tko je za? Tko je za, dakle, amandman 253, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 76. Želite provjeru? Dobro. Dobro. Provjerimo dakle amandman 253. And it's adopted. Usvojeno. Kompromis 76. Tko je za? Protiv? Sudržani. Usvojeno. Amandman 265. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Moramo provjeriti. Dakle, glasamo o amandmanu 265. It's closed adopted. Usvojeno. 266. Tko je za? Protiv? Suzdržan je 267. Za? Dakle, on se ne razmatra. Idemo na 273. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 275 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 276 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 81 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 279 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imamo 282 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 283 za, ok, to, to se ne razmatra, kaže predsjednica. Idemo na 287. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 65, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. I 317 za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna je ne podižete ruke, provjerimo. It's Ah, it was closed. Odbijeno. I to za jedan glas, kaže predsjednica. Kompromis 66, koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno i 320 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 67 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 327 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amalon 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 351 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 352 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 34, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 358 tko je za, protiv, 358 tko je za, hvala lijepa, protiv, suzdržani usvojeno. 36 za, protiv, suzdržani usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Uh, ah, usvojeno. Kompromis 72. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 73 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 364 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 330 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imamo dakle konačno glasanje o nacrtu izvješća, ovako izmijenjenom. Dakle, glasamo elektronski, otvaram glasanje. The vote is closed and it's adopted. Usvojeno. Congratulations. Čestitamo izvjestiteljici. And now the final vote on the draft legislative resolution. Dakle, konačno glasanje o um, zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. I Zatvaram glasanje. Usvojeno. Čestitamo još jednom izvjestiteljici na ovom važnom dosjeu.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 kolega. Možete pričekati jednu minutu jer nismo bili spremni, ovo je dosta brzo, još nismo podijelili glasački popis. Dobro, dajte mi signal kada budete spremni. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda je odlagalištima otpada, dakle pripremite se. So Lisa, are you fine? Are you okay? Can I start? So prepare yourself to start on this one. Evo započinjemo sa glasanjem u ovoj točki dnevnog reda. Dakle, opet izvjestiteljica Bonafé. Dakle, riječ o direktivi o odlaglaštima otpada. Amandman 85, ko je za? Ponavljam, amandman 85, ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Ček. Oh. Ok. On 85, we close. Usvojeno. 86 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 9 tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 1 tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Imamo 87 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 88 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 90 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 91 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 115 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 koji je za, ne. Ispričavam se, kaže predsjednica. 137. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 138. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno, ali provjerimo. And closed. It's adopted. Usvojeno. Kompromis pet Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 143 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 151 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 152 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. I 316 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 153 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 160 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 se ne razmatra. Tko je za? Dakle, 26 suzdržani usvojeno. 29 koji je za? Protiv suzdržani usvojeno. 27 koji je za? Protiv suzdržani i 21 koji je za? Protiv odbijeno. To je identično. 163, 164 koji je za? Protiv suzdržani odbijeno. 162 koji je za? Protiv suzdržani odbijeno. 31. Koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 32. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 34. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. The vote is closed. It's rejected by one vote. Odbijeno. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 i ITRE 1, oni se ne razmatraju. 35 i NON se ne razmatra, također 36, 37, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv. Mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Or maybe not. It's closed, so Usvojeno. Zato sam htjela provjeriti, kaže predsjednica. I 3-4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 se ne razmatra. Idemo na ITRE 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 65 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 67 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. I 37 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržane... Provjerimo. And now it's closed. Adopted. Usvojeno. 70 za, protiv, suzdržane... odbijeno. 71 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 72 za, protiv, suzdržani, opet suzdržani, provjerimo. You didn't show the hand, so I have to check. 72. 72. Uh, it's closed. Adopted. Usvojeno. I 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo. I 30, dakle, provjeravamo. Rejected. Odbijeno. 77. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 81 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 82 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. I 311 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 8 za? protiv, suzdržani, usvojeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada glasamo o ovako izmijenjenom nacrtu izvješća. Glasamo elektronski. Okay, so it's closed. Usvojeno, čestitamo, sada glasamo o nacrtu zakonodavne rezolucije. Imamo tu jedan amandman, dakle, i to amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. I evo sada glasamo o nacrtu rezolucije. Otvaram glasanje. Ok. Close and Usvojeno, evo, čestitamo zastupnici Bonafé i svima koji su radili na ovom dosijelu. Okay, so we vote now on uh, the proposal for a directive on we. Sada ćemo znači Sada ćemo znači glasovati o e, prijedlogu direktive o otpadu. E, amandman 41, tko je za, tko je protiv, e, suzdržani, usvaja se. 40 i 12, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1, za, Molim vas još jednom za. Protiv. Suzdržani. E, usvaja se. Amandman 56. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 57. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 58. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 59 e, i 16 e, e, zajedno za protiv suzdržani odbija se. 60 za protiv suzdržani odbija se. 61 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se. ITRE 19 za protiv suzdržani odbija se. I 21 za protiv suzdržani odbija se. 69 za protiv suzdržani odbija se. 70 za protiv suzdržani odbija se. ITRE 22 za protiv, suzdržani, odbija se. 71 i ITRE 23 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 i ITRE 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. Glasovanje se zatvara odbija se. I 325 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 i 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. i 3.27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. i 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79, to ćemo provjeriti. Glasovanje se zatvara. Usvaja se. Amandman 80 i 329 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 i 98 za protiv suzdržani odbija se 97 i 99 za protiv suzdržani odbija se 20 za protiv suzdržani odbija se 21 za protiv suzdržani usvaja se 22 za protiv, suzdržani, usvaja se. ITRE 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. I tre četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30, jedan za, protiv, suzdržani, odbija se. Još jednom, evo, prostite, 31 za, usvaja se. ITRE 5, ITRE 6, za, protiv, suzdržani, odbija se. 33, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 i 37. zajedno za protiv suzdržani odbija se. 35 za protiv suzdržani odbija se. 2 za protiv suzdržani usvaja se. 36 ne to e, o tome se ne glasa. 37 za protiv suzdržani usvaja se. ITRE 8 za protiv protiv, suzdržani, usvaja se. ITRE 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. i 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se i 3.11 za protiv suzdržani usvaja se i Sad imamo završno glasanje o nacrtu izvještaja, onako kako je to izmenjeno. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvaja se i e, čestitamo. Sada ćemo glasati o nekim e, amandmanima o nacrtu legislativne rezolucije. Amandman 19 za protiv suzdržani odbija se, a sada znači glasujemo o nacrtu zakonodavne rezolucije. Usvaja se, još jednom čestitamo gospođi Bonafé na izvješću. You went so fast. <laughs> Uh, colleagues, uh, this concludes our... Dragi kolege, ovim uh, završavamo glasanje. Jutrosti vratit ćemo se na glasanje poslje podne. Da smo imali glasačke liste, mogli smo možda i ići malo dalje. No, nismo to imali na raspolaganju. A sada, znači, prekidamo sjednicu do 11 i nakon toga ćemo im vidjeti našeg gosta, znači Malteškog ministra za okoliš i održivi razvoj. Vidimo se u 11 sati.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 Right Hvala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 Hvala Hello, dear Dragi kolege, ako smo spremni, onda predlažem da krenemo sa drugim dijelom našeg sastanka. Željela bih e, pozdraviti predstavnika Malteškog predsjedništva, ministra Hereru, koji je danas s nama će e, s nama danas raspravljati o prioritetima malteškog predsjedništva, te se veselimo toj raspravi. Vaša ekscelencijo, imate riječ. Hvala vam puno. Gospođo Valean, prije svega želim vam čestitati na izboru za predsjednicu ovog prestižnog odbora. Prije nego što ponovno prijeđem na engleski, ja ću na malteškom e, reći nekoliko riječi, a nakon toga ću ponovno prijeći na e, engleski. Dragi kolege, poštovani članovi Europskog parlamenta, izuzetno mi je drago što danas mogu biti s vama kako bi vam predstavio prioritete Malteškog predsjedništva te s vama raspravio detaljno e, sve ono što će, namjeravamo napraviti sljedećih mjeseci. Ja ću objasniti te prioritete. Mi ćemo pokušati upisati e, europske građane u srce našeg djelovanja. A ovo, znači, ovaj odbor koji se e, usredotočuje na okoliš, klimu, isto tako veterinarska pitanja, sigurnost hrane, to su sva pitanja kojima se moramo pozabaviti kako bismo uspješno djelovali. Tijekom e, šest godina imali smo znači e, model prosperiteta i mira. Mi smo bili pioniri europskog projekta, a drugi su bili skeptični vezano uz to kako možemo postići zajedničke ciljeve. Šest znači zadnja e, i mala, najmanja država članica Malte tijekom e, šeste godišnjice e, europskog projekta mi imamo čast predsjedavati Europskom unijom. da moramo pogledati unatrag u ovih 60 godina, trebamo vidjeti što smo uspjeli ostvariti tijekom tih 60 godina. A nekad se na te uspjehe zaboravlja. To je isto prilika da pogledamo u budućnost. Europskoj uniji treba novi pokretač, a ono što se događalo nedavno u Europskoj uniji pokazuje koliko je potrebno da Europska unija bude bliža svojim građanima, te kako e, je potrebno da učinkovito komunicira sve one mjere e, koje će dovesti do boljeg blagostanja e, građana. Politički događaji koje smo prošli prošle godine su nas obilježili. Reforme su sada najpotrebnije, a isto tako je potrebno da budemo vrlo blizu našim građanima. E, ono što se dogodilo prošle godine je uzdrmalo temelje Europske unije. Malta želi u svakom slučaju uvelike doprinijeti europskom projektu. Mi smo se inspirirali e, prethodnim naporima u vijeću, a također se veselimo i suradnji s vama. Mi se nadamo da ćemo time ostvariti snažniju Europsku uniju. Šest mjeseci je kratko vrijeme imamo ambiciozne ciljeve kako bi europski projekt uspio napredovati. Mi znamo što trebamo sve napraviti, koji su izazovi. Ali također i znamo što želimo postići. Ne želimo tu imati sad neke skrivene agende i biti pre pretenciozni. Želimo prije svega otvoreno surađivati. Naš predsjednik vlade, e, zapravo zamjenik predsjednika vlade, ministar e, financija i isto tako e, predstavnici opozicije su upoznati sa radom parlamenta, svačam dovodi do toga da znamo koliko je važna ulaga ovog parlamenta. U okviru Lisabonskog ugovora Europski parlament ima istu snagu i ovlasti kao i e, vijeće ministara i to kroz direktni glas europskih građana. Ponosni smo što ćemo mi biti na čelu predsjedništva vijeća u ovim izazovnim e, vremenima. Ono što mi želimo postići je da uložimo najveće napore kako bismo približili Europsku uniju građanima, te poboljšati njihov život, uključujući naravno i e, e, znači e, sve ove prioritete imamo unutarnje tržište, sigurnost, imigraciju, susjedsku politiku, isto tako E, pomorska pitanja. To su prioriteti kojima se želimo posvetiti na nacionalnom planu. Neću sad ulaziti u detalje, no ako mi dopustite, želio bih govoriti o specifičnostima i ciljevima vašeg e, odbora. Dragi e, kolege, sada ću se usredotočiti na specifične prioritete Malteškog predsjedništva koji se odnose na ovaj e, odbor. Prije svega ću vam reći kako ćemo prezentirati naše e, prioritete u ovom odboru. Ja ću pokrivati okoliš, klimatske promjene, i fitosanitarna pitanja, a moj kolega će se baviti e, javnim zdravljom i također pitanjima vezanim uz sigurnost e, hrane. Po prvi puta Malta je predsjednica Europske unije, to je velika čast i izazov. Mi smo se na to e, pripremili i Nadam se da ćemo uspjeti ostvariti važnu agendu koja će ojačati okoliš, klimatske promjene, također politiku vezano uz finosatinarna pitanja. Mi ćemo u svakom slučaju raditi usko i surađivati usko sa našim e, partnerima u okviru Trija, Nizozemskom i e, Slovačkom. Želim im zahvaliti na izuzetnoj suradnji tijekom našeg semestra. Sada ću se usredotočiti na cijeli niz ključnih pitanja kojima ćemo se baviti tijekom našeg predsjedovanja. E, klimatske promjene, paket o kruškoj ekonomiji, agenda 2030. godine, antimikropska rezistencija. Prvo klimatske e, promjene. Što se tiče e, Pariškog sporazuma, drago nam je da je stupio na snagu te da smo otvorili međunarodni proces. No, proces je vrlo ranjiv i moramo osigurati da taj momentum i dalje se nastavlja. Te također da Europska unija bude cilj, te da bude ambiciozni i odgovorni partner na, Europs, e, na međunarodnoj razini. E, mi ćemo također e, raditi prioritetno na ETS-u i također e, sektorima koji nisu uključeni u ETS sustav trgovanja emisijskim jedinicama. Također smo ostvariti ciljeve e, u okviru znači Pariškog sporazuma i agende 2030. Želimo stvoriti sustav koji će e, omogućiti ulaganje u niskougljičnu ekonomiju. Isto tako, što se tiče sustav trgovanja emisijskim jedinicama, mora se e, pojednostaviti, ali ne smije se tirati njegov integritet. E, u okviru e, vijeća se upravo raspravlja o različitim opsima jačanja ETS-a, mi ćemo nastaviti sa tim raspravama, a također će se to upisati u napore i uspjehe slovačkog predsjedništva. Mi ćemo, nadamo se, dostići opći pristup što je brže moguće. Želim također gospodinu Dankenu zahvaliti na uspješnom glasanju u okviru odbora za okolište također e, da je to napravljeno u pravo vrijeme. Malteško predsjedništvo također će željeti e, napraviti napredak e, što se tiče znači smanjenja i emisija, isto tako e, okvira za klimu i energetiku za 2030. godinu. Zahvaljujemo slovačkom predsjedništvu što se tiče toga. Isto tako ćemo također e, upisati to u mehanizam o raspodjeli tereta te također o direktivi o korištenju zemljišta, promjenu korištenja zemljišta i šumarstva. Mi ćemo također željeti napraviti e, napredak na tom e, području. Mi smo identificirali ključna pitanja, to ćemo detaljno i dalje analizirati e, analizirati sljedećih mjeseci. Nadamo se da ćemo se dogovoriti o zajedničkog stajališta, znači do lipnja 2017. do godine što se tiče prijedloga komisije o sektoru ne ETS-a. Mi ćemo u svakom slučaju e, surađivati e, sa parlamentom i veselimo se kontaktima u budućnosti. Drugo pitanje kojima ćemo se baviti je isto tako i ishod glavne skupštine i kao e, međunarodne organizacije za civilno zrakodovstvo. Znači, e, govori se znači o mogućnosti uključenja u ETS-a kako bismo zapravo e, spriječili određena izuzeća. Mi se veselimo prijedlogu, također želimo konstruktivno surađivati s parlamentom vezano na prijedlog komisije i želimo također ostvariti ostvariti e, sporazum vezano uz to. Isto tako druga tema kojom ćemo se baviti je paket o kružnoj ekonomiji. Mi u svakom slučaju ćemo se svetiti tranzicijskoj ekonomiji, a to je upisano u zaključke vijeća koji su usvojeni u lipnju 2017. godine. Možemo reći da napreci na tom e, e, području važni. Nadamo se da će usvajanje tog paketa biti uspješno preokretanje održivom e, paketu na i održivoj ekonomiji, naravno uzimajući u obzir i konkurentnost. Što se tiče znači e, prenamjene želimo postići te rezultate. Isto tako, mi ćemo i dalje nastaviti na e, prioritetni rad u vijeću na tom predmetu. I naravno, nadovezujući se na napor e, slovačkog predsjedništva. Nadam se da ćemo također intenzivno na isti način nastaviti s radom, te također želimo se uključiti u pregovore s parlamentom što se tiče prvog čitanja. Želio bih također e, zahvaliti gospođi Bonafé koja je među nama, budući da sam čuo da je znači glasovanje u odboru završilo na najbolji mogući način. Isto tako želio bih s vama razgovarati o agendi za 2030. godinu o održivoj agendi. Imali smo znači sporazum u Ujedinjenim narodima te također da se e, održiva agenda upiše u međunarodni okvir djelovanja. To je proces koji je važan E, okvir kako bi znači europsku Europska godina mora znači upisati svoje djelovanje e, u okviru 17 e, ciljeva i to do 2030. godine. Važno je znači na, u politikama i na nacionalnoj i europskoj razini da nastavimo svoj rad i na europskoj i međunarodnoj razini. 19.9. Eh, imali smo komunikaciju komisije vezano u sljedeće korake za održivu budućnost to je predstavljeno vijeću za okoliš. Malteško predsjedništvo namjerava raspravljati o tome 28.2. na sljedećem vijeću za okoliš, a tu ćemo govoriti o implementaciji e, agende za 2030. godinu na europskoj razini, posebno što se tiče sektora okoliša. E, predsjedništvo također namjerava uključiti e, usvojiti zaključke vijeća u lipnju, e, tu bi uključili znači holistički pristup vezano uz ta pitanja na europskoj razini. Isto tako nam je vrlo jasno da naše predsjedništvo e, je važno za donošenje odluka i na europskoj i na međunarodnoj e, razini vezano uz i ljudsko zdravlje te također održivu proizvodnju hrane. Europska unija se priprema e, da revidira svoje obveze vezano uz revidirani akcijski plan što se tiče antimikrobne rezistencije i to nastavno na zaključke vijeća koji su e, usvojeni u lipnju 2016. godine vezano uz antimikropsku rezistenciju. Što se tiče veterinarsko-medicinskih proizvoda i e, veterinarskih lijekova te ljekovita hrana za životinje su izuzetno važne teme te želimo e, sustavno napredovati na tom području. Dame i gospodo, e, osim ovih e, tema, mi ćemo se također posvetiti i drugim predmetima koje ćemo e, imati na svom stolu. Mi ćemo također govoriti i o usvajanjima napora što se tiče kotonu, sporazuma o kotonu, a te također konvencije iz Mina Želim zahvaliti također i izvjestitelju Stefanu Eku i Europskom parlamentu koji su postigli e, sporazum prvog čitanja vezano uz nacrt, uredbe. Nadamo se da će to biti usvojeno na vrijeme kako bi Europska unija mogla e, sudjelovati na prvoj sastanku e, stranaka u prosincu. Isto tako ima, im, uložit ćemo napore vezano uz uredbu Euro 5 i 6. Nadamo se da ćemo postići zajednička rješenja sa parlamentom kako bismo postigli sporazum na tom predmetu. Također ćemo se baviti i inicijativama vezano uz komunikaciju komisije, vezano uz implementaciju e, okolišne politike i reviziju te politike. A mi ćemo to upisati na e, agendu Vijeća za okoliš 28.2. kako bismo doprinijeli ozelenjavanju europskog e, semestra. Isto tako želim spomenuti provjeru sukladnosti e, direktive za ptice i okoliš. Ono što je izuzetno važno i dalje e, nastavimo sa ciljem koje smo si upisali u okviru okolišne politike vezano uz te dvije direktive. E, pozdravljam e, zajedničke i završne rezultate vezano uz reviziju ove provjere sukladnosti, no bez obzira na napredge još puno toga moramo napraviti kako bismo imali bolju implementaciju i koherentnost između različitih EU politika. Zbog toga predsjedništvo, e, malteško predsjedništvo se veseli sljedećem akcijskom planu. Isto tako želim e, spomenuti također i e, sa neformalnom sastanku u Valeti koji će se održati 25. i 26 travnja. Ovdje će se znači govoriti o strategiji o morskom otpadu i plastičnom otpadu, te također o očuvanju naših oceana i mora. Ono što je izuzetno važno je da ćemo raditi na zelenoj i plavoj agenti na tom sastanku. Veselimo se pozitivnim raspravama vezanim uz te važne teme. To sastanak e, će se održati istovremeno sa e, ministarskim sastanom Mediteranske unije. E, nadamo se da ćemo ostvariti zajedničku agendu za ono što je izuzetno važno za postizanje ciljeva što se tiče sredozemlja u okviru Mediteranske unije. I kao zaključak, gospođo predsjednice, mislim da smo e, što se tiče ovog programa našeg predsjedniča bili ambiciozni. E, veselimo se radu s vama, nadamo se da ćemo postići konkretne i ambiciozne ciljeve u okviru svih ovih predmeta zajedni ćemo raditi na europskoj razini i tim radom možemo poboljšati i zdravlje i kvalitetu života naših europskih građana. Hvala vam na pažnji. Hvala predsjedniče, odnosno ministre. Vidimo da je ova agenda prilično ambiciozna. Ja također vjerujem da svi mi dočekamo čekamo suradnju s vama kako bismo poboljšali život naših građana i općenito poboljšali standard naših država. Pozivam sada kolegi i kolegice, počevši s koordinatorima, da preuzmu riječ. To su koordinatori klubova zastupnika. Pozivam ih da postavljaju pitanja i daju komentare. Koliko vremena imamo? Dakle, dvije minute na raspolaganju za svakog govornika u prvoj rundi. Prvi koji će govoriti u ime Pučana, gospodin Ivo Belet, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Dobar dan, Zahvaljujem što ste danas ovdje s nama. Čestitam na predsjedanju Europskom unijom. Želimo vam sve najbolje. To će biti u interesu parlamenta i vijeća. Govorili ste o sporazumu iz Pariza Moram reći da je ovaj proces prilično krke prirode, znamo što se događa u SAD-u, ipak moramo se pridržavati naših obveza, ne smijemo govoriti samo o klimi nego i o energetici i o energetskoj neovisnosti. Vi ste govorili u ETS-u, to je jedan od glavnih dosija za vas, vi znate da smo prije Božića došli do dobrog e, kompromisa u ovom odboru. Time ćemo otići na plenarnu sjednicu za nekoliko tjedana, dakle u veljači. Nekoliko pitanja o vašem viđenju onoga što smo usvojili u ovom parlamentu. Stajalište parlamenta je dobro izbalansirano. S jedne strane imamo dovoljno ambicija što se tiče MSR-a, linearne redukcije i s druge strane zaštite jer ne želimo istjecanje ugljika, odnosno premještanje. Kao što je ministar rekao, model o istjecanju odlika kao što je usvojen u odboru ENVI e, je određene prirode. Što vi mislite o tome, o tom tekstu i koja je ambicija koja se povećala što se tiče MSR-a? Kako vi to vidite? Što se tiče kompenzacije indirektnih troškova, E, što je od velike važnosti za mnoge industrije, mnoge tvrtke. Što vi mislite o tome, o toj izbalansiranoj odluci? Došlo je i do nekih prijedloga, e, došlo je čak i do odluke ovog odbora što se tiče e, prilagodbe ugljika na granici, posebice što se tiče nekih sektora. Koje je vaše mišljenje o tome? I još jedan dosije vezan uz ovaj je e, zrakoplovstvo. E, vi ste govorili o mehanizmu stop the clock koji se približava. E, mi očekujemo da će komisija dati prijedlog ubrzo, idući tjedan ili tjedan nakon toga koje je vaše stajalište? Rekli ste da želite biti fair u pregovaranju. sada imamo i prijedlog da se dođe do 50% um, europskih stanova unutar prijedloga ETS-a, dakle je li vijeće spremno dati podršku tom prijedlogu. Još jedno pitanje, to je moje posljednje pitanje, predsjednice, um, slično je, a tiče se prijevoza uh, tereta govorili smo o tom prijevozu da treba ga stimulirati, da treba smanjiti emisije u, tog, u sklopu tog sektora, ali to neće biti moguće na početku iduće desetljeća. Govorimo o prijevozu unutar Europske unije, naravno, i bit će teško taj sustav integrirati u sustav ETS. Koje je vaše mišljenje u tom pogledu? Hvala na vašim komentarima unaprijed. Gospođa Dali ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem, pozdravljam ministra Hereru u ovom odboru za okoliš. Ja Znam koje su prioriteti predstavljeni od strane mateškog predsjedništva u tom sektoru. To su prioriteti koji nas stvarno mogu dovesti do opipljivih rezultata kojima ćemo Europu pokrenuti i e, kojim ćemo postići održivost koja nam je toliko važna. A postići ćemo i javno zdravlje, to je također bitno. Što se tiče Pariškog sporazuma, ja smatram da ovo predsjedništvo stvarno može nastaviti e, na stopama e, prethodnog predsjedništva uslijed, uslijed Pariškog sporazuma e, sporazum sa UNFCC-om nakon Marakeša bit će rezultat e, okvira Agende 2030. Ima nekoliko pitanja koja bih htjela postaviti ministru. Prvo govorimo o klimatskim promjenama. Dakle, e, koje su ambicije mačkog predsjedništva u pogledu e, strategije prilagodbe? Osim toga, vezano uz to želim govoriti o zakonodavstvu koje je jako važno za nas u parlamentu, a povezano je s klimatskim promjenama. To je ETS, ali i također zakonodavstvo o ne ETS aktivnostima i e, uredba o raspodijeli tereta. Kako ćemo nastaviti na tom putu? posebice kako vi vidite ove pregovore koje se vode između tri institucija. Još se želim, želim pozvati na fajl koji ste vi spomenuti. Spomenuli, mislim da je to pozitivno što smo čuli od Malteškog predsjedništva da želi ispitati mogućnost postizanja sporazuma o euro 5 i euro 6. To je fajl koji je otvoren već mnogo vremena, a mi bismo htjeli taj fajl zatvoriti, smanjiti emisije iz cestovnih vozila. Želimo znati koje su ambicije predsjedništva kako bismo stvarno, mogli poduzeti konkretne e, korake prema opipljivim rezultatima. Hvala. Zahvaljujem gospođi Dali. Gospođa Gerling ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem ministre. Želim vam postaviti pitanje u vezi sa e, dvije teme. Prvo želim vam posebno zahvaliti i vašem premijeru zato što je prošlog tjedna održao govor e, u, na plenarnoj sjednici, spomenuo je Brexit, rekao je da postoje povijesne veze između Malte i Ujedine kraljevine. Mislim da je bio stvarno umjeren u svom govoru i nadam se da će i drugi biti kao što je on bio. Bilo bi bolje da su svi takvi. Vi ste e, planirali e, mnogo toga u, tijekom predsjedništva vijećem. Vi znate da se mi bavimo nekim pitanjima za koje ste bi nadležni, a Brexit će imati neke implikacije za ta pitanja. Implikacije za Brexit e, trebale bi se odraziti u nekim izvješćima koje ćete vi sigurno primiti na znanje. Što ćete učiniti u vijeću u tom pogledu? Mislite li E, biti predvodnici što se tiče tog procesa ili biti samo pasivni i reagirati na ostale e, ostala djelovanja. Ja se nadam da ćete vi biti proaktivni u tom pogledu. Drugo, ja znam da svi govore o Brexitu, svi zastupnici u parlamentu, ali na Malti je također aktualna tema lova na ptice. Provjera propisa, zaključila je komisija, je u redu, ali u prošlosti mnoge kolege i kolegice su izrazili zabrinutost zbog primjene direktiva o pticama i staništima. E, zbog izuzeća vidjeli ste da je rečeno da je zapravo zaštita ptica ugrožena. Kako ćete vi djelovati kako bi se riješili ti nedostaci, jer provedba je tu problematična. Kako će to utjecati na vaše predsjedništvo ako mm, se ima na umu to što će se ubrzo otvoriti sezona lova na ptice na Malti? Zahvaljujem, gospođo Gerling. A sada u ime Aldea, gospodin Mazuronis, izvolite. Hvala. Poštovani ministre, kao prvo želim vam sve najbolje na osobnoj razini, ali ili i za vrijeme malteškog predsjedništva. Imam pitanje vezano uz energetsku efikasnost i financiranje obnove zgrada. Ja sam iz Litve i od 2012. proces obnove stambenih zgrada je već tada bio zaustavljen. Problem je bio u nedostatku sredstava. Nije bilo dovoljno financijskih e, poticaja za osobu koje su htjele investirati u e, stanove. 2012. godine Litva je uvela novi financijski model za poticanje obnove koristeći financijska sredstva Europske unije. Od tada preko 2000 stambenih zgrada je obnovljeno. Međutim, Litva je odgovorna za obnovu i dobiva mm, jako puno zahtjeva od građana koji žele modernizirati i obnoviti svoje zgrade. I mi smo odgovorni za sufinanciranje. Jedan od prioriteta Malte za vrijeme predsjedništva je revizija paketa za energetsku efikasnosti e, za smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama. Poštovani ministre, možemo li očekivati e, bilo kakve nove financijske instrumente koji će omogućiti to da damo novi impuls obnavljanju zgrada u svim državama članicama. Hvala na pažnji. Zahvaljujem. U ime go gospođa Konečna ima riječ. Zahvaljujem. Ve za svih Hvala što ste mi dali riječ. Poštovani ministre, želim se pridružiti onome što su rekli kolege i kolegice. Vi ste govorili o paketu o energetskoj učinkovitosti. Kako Smatrate dakle da ćemo moći poraditi na ovom važnom dosijeu na razini vijeća. Osim toga, vaše predsjedništvo će imati općeniti pristup o tom pitanju ili neće. Jer, na primjer, ETS bi trebao biti kontroverzni dosje. Znamo koje je mišljenje nekih država. Možemo li imati nekakav vremenski raspored u vašem djelovanju? I još jedno, što se tiče ETS-a i uredbe, tu nemamo čak niti djelomičan pristup rješavanju toga problema vi želite doći do rezultata, ali pitanje je kako vi mislite eh, upravljati raspravama koje su u tijeku. Mislite li da će tijekom vašeg predsjedništva doći do nekakvih trijaloga što se tiče ETS-a i raspodjele tereta i uredbi, što se tiče uredbe o LULU-CF-u? Smatrate li vi da ćete to pitanje moći riješiti na globalnoj razini? Na razini vijeća smatrate li da ćemo moći definirati konkretni hodogram ili ćemo morati djelovati drugačije. U svakom slučaju hvala novim prioritetima zato što mislim da su te točke sve vrlo važne a za neke od tih točaka vijeće radi već jako puno vremena i spori smo, možda bismo trebali pokušati napredovati. Gospodina Fronte, hvala predsjednice. Gospodine ministre, Pozivam se na jedan od ciljeva, to je šesti cilj koji ste vi naznačili kao cilj vašeg predsjedništva, a tiče se mora. Vi ste govorili o tome, govorili ste o plavom rastu, o ovom ministarskom sastanku koji će se održati 24. i 5. travnja, ako sam dobro shvatio, gdje ćete se pozabaviti nekim pitanjima ove prirode. Vi ste vezani uz pomorsku državu koja je na Mediteranu. Ja također dolazim e, e, iz države koja ima mediteransku obalu. Situacija na Mediteranu je strašna, imamo jako puno pitanja koje se preklapaju i koje stvaraju tešku sliku. Više od 90% ribljih stokova je pogođeno klimatskim promjenama koje se osjećaju i drugim sektorima. Postoji kemijsko onečišćavanje, onečišćavanje plastikom i postoji sve veća invazija alohtonim sortama. Vi znate da postoji veliki promet, brodski promet na Mediteranu i zato je situacija takva da zahtjeva vrlo opširna rješenja. Imamo i međunarodno upravljanje oceanima, o tome ćemo početi raspravljati u ponedjeljak u Europskom parlamentu sa gospodinom Velom, ali mislim da pod vašim predsjedništvom, upravo zato što ste pomorska država, E, treba dobiti stvarno jasne naznake o tome kako riješiti ova pitanja. Već su drugi govorili o tome, a to su klimatske promjene, to je moja sljedeća tema. Rekli ste da je Pariški sporazum još uvijek krhki teren jer je tek krenula njegova provedba. Rekli ste da Europska unija treba ostati predvodnik u tom pogledu i da trebamo jačati ETS. Vi niste govorili o drugim izvješćima kao što je to e, izvješće o raspodjeli e, tereta. Cilj Europske unije od smanjenja 40% od sada do 2030. godine nije dovoljan cilj da bismo ostali ispod dva stupnja. To nije dovoljno e, niti za postizanje cilja od 1,5 stupnjeva. Dakle, ja tražim da djelujete brzo u pogledu klimatskih promjena čak prije 2030. godine. Dakle, tražim da odašiljete jake signale prema Europskoj komisiji. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik i posljednji u ovoj rundi, gospođa No u ime ENF-a. Merci, madame la présidente. Hvala gospođo predsjednice, e, gospodine ministre. Što se tiče ovih ciljeva za okoliš, program Malteškog predsjedništva također želi promovirati učinkovito gospodarstvo malih e, e, resursa i smanjenje resursa. Postavljamo si dva pitanja vezano uz to prije svega da li mislite što se tiče konkurentnosti koje je već upisan u ugovor o funkcioniranju Europske unije znači dodalni ni poticaj za dekolokalizaciju naše proizvodnje u kontekstu e, totalne ekonomske otvorenosti. Isto tako postavljamo si pitanje kako taj cilj konkurentnosti pomiriti sa EU ekološkim ambicioznim e, ciljevima u znači surovoj e, međunarodnoj e, međunarodnom konkurentnom okružju. Kako to pomiriti kad nemamo ista pravila za sve? Malteško predsjedništvo što se tiče smanjenja emisija će vjerojatno zbog e, geografskog e, e, položaja također dati i ovom pomorskom pitanju što se tiče razmjene i razmjene emisija i kvota. Ono što je izuzetno važno, mislimo da se ti ciljevi trebaju ostvariti sa Međunarodnom organizacijom za pomorska pitanja no Malteško predsjedništvo ne precizira ništa vezano uz to pitanje. Isto tako postavljamo si pitanje koje je stajalište Malteškog predsjedništva se tiče smanjenja e, ugljika u ne ETS sustavima kao što je na primjer poljoprivreda i građevinarstvo. Da li će se vratiti na ciljeve nacionalnih smanjenja kako je to definirano u lipnju 2016. godine. Hvala. Uh, Zahvaljujem. Predlažem da sada ministar preuzme riječ kako bi odgovorio na pitanja iz prvog kruga. Izvolite. Hvala, predsjednice. Kao prvo želim čestitati zastupnicima ovoga parlamenta zato što su postavili direktna i jako važna pitanja. Pokrili su čitav niz pitanja i tema neke se teme preklapaju, ali ja ću pokušati odgovoriti što kraće i što obsežnije na pitanja zastupnika. Prvo pitanje koje je postavljeno, postavio je gospodin Belet. Kao što sam očekivao, mnogo je pitanja postavljeno o sustavu ETS-a. Izgleda da je ovo pitanje prilično priras u srcu ovom parlamentu i drago mi je što sam danas ovdje kako bih rekao da će vijeće nastavljati sa raspravama kako bismo došli do zajedničkog pristupa u rješenju. Što se tiče razine ambicija, razina je prilično visoka i vijeće želi osigurati da Europska unija postigne svoje rezultate dogovorene na međunarodnoj razini i da i dalje pokazuje da je ambiciozan i povjerljiv partner u upravljanju klimatskim promjenama. Imamo razne sustave jačanja ETS-a, o tome se već raspravljalo na ministarskoj razini u vijeću. Mnogi su pitali o napredovanju u vijeću. Mislim da je to pitanje stvarno relevantno. Moram vam reći da surađujemo sa svim državama članicama i napredak je brz u ovom dosjeu. Već dvije godine radi se na tome i postoje još uvijek otvorena pitanja i želimo postići zajedničko stajalište što je to prije moguće. Postoje još neka otvorena pitanja e, za koje ste pitali Glavna pitanja su prevencija potrebe da se primijeni faktor korekcije e, za sve sektore, e, prikladna zaštita od e, rizika izmještanja ugljika i mehanizmi financiranja. Što se tiče prijevoza, predsjedništvo i dalje daje podršku ovom pitanju i nastavlja e, na putu ka Međunarodne pomorske organizacije i očekujemo prijedlog komisije u pogledu zrakoplovstva. To je nešto što ima međunarodnu dimenziju koja nadilazi europsku perspektivu i e, mislim na međunarodno zrakoplovstvo i zato je najbolje povezati se s međunarodnim organizacijama. Kao što je komisija e, sugerirala, mi planiramo nastaviti na tom putu. Kolega sa Malte, kolegica Mirjam Dali, postavila je pitanja o e, e, prilagodbi u sklopu klime i mi pozdravljamo to što je Pariški sporazum stavio naglasak na prilagodbu i time ćemo dati novi elan raspravi o prilagodbi Europskoj uniji. Europska strategija za klimatsku prilagodbu trenutno je u fazi revizije u komisiji i mi očekujemo da će se usvojiti do druge polovice 2017. godine. Nažalost za vas odnosno za nas u ovom slučaju, e, nakon završetka našeg predsjedništva. E, važna je e, tema klimatske prilagodbe i također izvješće o strategiji prilagodbe Europske unije. To će biti važno za neformalno vijeće, kao što sam već rekao u uvodu. Mi želimo održati neformalno vijeće sastanak vijeća. I još jedno pitanje koje je postavio, postavila kolegica Dali tiče se euro, eura 5 i 6. Ja sam to već spomenuo u svom govoru. Maltoško predsjedništvo otvoreno je za ispitivanje zajedno s Europskim parlamentom, dakle u pregovorima, raspravljati o mogućim rješenjima Eh, oko postizanja sporazuma oko eh, ove uredbe. Mnogi elementi kao što je obavezno eh, ugrađivanje razdjelnika i to su teme koje su već usuglašene između zakonodavaca za vrijeme luksemburškog predsjedanja. Izgleda da općenito postoji konsenzus oko toga. Također imamo e, mogućnost e, novih sporazuma s Europskim parlamentom i čini mi se da se tu radi o proceduralnim pitanjima koja treba riješiti. Hvala. Drago mi je što ćemo o tim pitanjima moći otvoreno raspravljati tijekom našeg predsjedništva. Pitanje Brexita tu je pitanje postavila gospođa Gerling. Očekivao sam pitanje o Brexitu. U mom govoru rekao sam eh, da prolazimo kroz, kroz teško razdoblje. To je turbulentno razdoblje za Europsku uniju i naravno Brexit je jedno od pitanja zbog eh, kojih imamo i toliko turbulencija još uvijek je prerano sada analizirati posljedice Brexita. Postoje stručnjaci koji će biti uključeni u ovaj proces i koji će analizirati sve te faktore. E, jutros sam e, pročitao notu. Ne znam postoje li tu i predstavnici Velike Britanije, ali e, Visoki sud Velike Britanije odlučio je da se treba glasovati u parlamentu o tome hoće li Ujedina kraljevina e, pokrenuti proces, odnosno pokrenuti članak 50. Britanski sustav daje pravo e, sudovima da postave pitanje suverenosti i mi svakako sa interesom pratimo ovo pitanje. Radi se o posve novom zaokretu. Još jedno pitanje postavljeno je od gospođe Gerling vezano uz direktivu Natura. Mi dajemo podršku eh, pristupu komisije i očekujemo akcijski plan. Kad komisija bude e, usvojila komunikaciju, mi ćemo je procijeniti i reći ćemo koji je prikladni put naprijed. Što se tiče Malte, mi vrlo često govorimo puno prije nego što sam došao vam upozorili su me na to da ne smijem zaboraviti na to da sada nastupam kao predsjednik vijeća mv a ne kao ministar okoliša Malte. Ipak uvijek naginjem tomu, pa i u ovoj prilici je to bilo tako. Znamo da postoji lovna na ptice na Malti Mislim da se o tome može raspravljati nekom, na nekoj drugoj prilici, pa čak i na osobnoj razini. Nemam ništa protiv toga. Vi ste izabrani predstavnici naroda Europe. Ipak moram reći da neću dopustiti da malteško zakonodavstvo prejudicira moje stajalište u, ovom, u ovoj funkciji u kojoj sam sada ovdje. Gospodin Mazuronis postavio je pitanje u vezi s energetikom. Energija je povezana s okolišem i gospodin Valencijas je postavio pitanje o tome u ovom odboru. Ipak radi se o pitanju o kojem će se raspravljati na vijeću u energetici, a moj kolega Konrad Mici, koji je ministar za energetiku i ima ovaj portfelj u svojoj nadležnosti, odgovorit će najbolje na ovako pitanje. Ja sam pitanje zapisao i prenijet ću ga kolegi. Gospodin Marko Afronte postavio je pitanje. On je iz stranke zelenih, odnosno kluba zelenih. E, stavio sam slušalice dok sam slušao njegovo pitanje i unatoč tomu što govorim talijanski jezik, odgovorit ću na engleskom. On je govorio o aspektu e, mora Malta je naravno u samom središtu e, Sredozemnog mora i zato je politika vezana uz more jako važna za naše ekonomske perspektive. Što se tiče mojih komentara o prednostima mm, i prioritetima našeg predsjedništva, moram reći da je to jedan od naših prioriteta, e, jako visoko na našoj agendi. Kao što sam rekao, mi ćemo se na vijeću za okoliš e, koncentrirati na zaštitu mora i zaštitu bioraznolikosti i o tome kako promovirati e, zaštitu naših mora i e, poticati plavi rast. Također ćemo se koncentrirati na otpad u moru. To je jako važna tema na međunarodnoj razini. To će biti prioritet za predsjedništvo G7 i kao e, DG14 e, u agendi za održivi razvoj na konferenciji u Njujorku. Ova rasprava ući će u našu konferenciju, raspravu konferencije koja će se održati na Malti. Posljednja je bila u Njujorku i bio sam na toj konferenciji. Radi se o jako važnoj konferenciji visokog profila a 2017. godine e, tijekom ljeta održat će se sljedeća međunarodna konferencija u Lavaleti na Malti. Koordinatorica gospođa Konečna, oprostite što ne znam dobro izgovoriti neka prezimena, e, vjerojatno su i vama naša prezimena teška za izgovor, ne kažem da je to tako specifično za vaše prezime, ipak meni je to prezime jako teško izgovoriti. Sljedećih mjeseci e, naučit ću bolje izgovarati, dakle molim vas e, da prihvatite moju ispriku sada. Pitanje koje je postavila gospođa Konečna slično je onomu koje je postavila gospođa Dali. Kao što sam već objasnio, mi ćemo nastaviti, sada govorim o ESR-u, to je uredba o raspodjeli tereta. Nastavit ćemo napredovati u tom pogledu. Naravno da ovaj dosije ne pokriva potpuno ETS. Ipak e, napredovat ćemo u raspravama o prijedlogu OSR-u kako bismo došli do općenitog pristupa na rješavanju e, i prihvaćanju ovog prijedloga. Radimo e, u tjesnoj suradnji sa državama članicama i koncentriramo se na dva glavna pitanja. Početna točka i e, mehanizmi fleksibilnosti. I kao i u slučaju uredbe o raspodjeli tereta, Malteško predsjedništvo želi napredovati u ovom dosjeu kako bismo imali opći pristup e, tijekom ovih šest mjeseci. Želimo surađivati s Europskim parlamentom, a to je u interesu Europskog parlamenta, ali i u interesu samoga vijeća. Mi ćemo pratiti napredak u ovom e, pogledu, zato što smo su zakonodavci. Mi smo međusobno ovisni i mislim da je to stvarno demokratski proces. Mi pomno pratimo što se događa u Europskom parlamentu. Gospođa Dornano je također postavila pitanje ću iskren, kao što sam rekao. Mislim da su se neka pitanja preklopila. Ne želim sada ponavljati ono što sam već rekao i mislim da sam na njena pitanja već odgovorio ranije. Hvala vam. Evo imamo još jedan krug eh, pitanja. Zastupnik Liza ima riječ, izvolite. Hvala lijepo. I hvala gospodinu ministru na njegovom izlaganju. Htio bih se vratiti na jednu točku, a potom dotaknuti jednu, neku drugu. Dakle, što se tiče sustava ETS, htio bih da budete nešto konkretniji. ako ne danas, da onda to svakako budete tijekom idućih mjeseci. Donijeli smo jednu odluku i htjeli bismo e, zaštititi industriju pred onim što poduzima e, komisija, odnosno odbor Envi. I ne bismo htjeli da dođe tu do dodatnog e, smanjenja kada je riječ o ispunjenju ciljeva. Osim toga, htio bih da avijacija e, više sudjeluje dakle, u ovoj podjeli napora. Nije dovoljno ono što poduzima i kao tu je čitav niz e, sporazuma koji imaju veze i sa odlukama koje donosi komisija. Htio bih da u tom smislu budemo jako ozbiljni. Spomenuli ste također i e, antimikrobnu otpornost i parlament je velikom većinom bio odlučio da u poljoprivredi moramo imati strategiju za smanjenje e, uporabe dakle, antibiotika. Riječ je o točno određenim ciljevima i dakle valja izraditi strategiju za smanjenje korištenja antibiotika. To je veza između e, dakle, nas i životinskog svijeta i zato bih htio da se doista podrobno pozabavite tom temom unutar vijeća i da vodite računa o našem stajalištu u svojim pregovorima. Hvala lijepa. Evo, zboravila sam vas podsjetiti da govorite najviše jednu minutu kako bi ministar imao vremena odgovoriti. Kolegica Bonafej ima riječ, izvolite. Hvala. A gospodine ministre, puno sreće i želim vam doista sreću dakle, na ostvarivanju ovih e, ciljeva koje ste nam iznijeli, a kojima se i sami ovdje bavimo. Vi ste naveli dakle, koji će biti vaši prioriteti i zadovoljno mi je što ste dali e, prednost dosije okružnoj kružnoj ekonomiji, to je povezano sa zaštitom e, okoliša, ali s ovim dosjeom možemo ponovo pokrenuti evropsku konkurentnost. Jutro smo glasovali o tom dosijeu, vidjeli ste da tu postoji većina koja podupire ovo ambiciozno, ali istovremeno i pragmatično stajalište vezano uz ovo pitanje. Mislim da bismo trebali postići sporazum u prvom čitanju, Mislim da je ovdje naš odnos jako dobar sa malteškim predsjedništvom. Međutim, u nekim dijelovima smo dakle malo udaljeni kad je riječ o metodi kalkulacije. Ali i vama i meni je jasno da ćemo ovdje kad je riječ o ovom govoriti i o vjerodostojnosti Europe, naravno koliko budemo uspjeli postići ovaj zakonodavni ekvi, okvir i vezan također uz investicije koje bi se u ovom području mogle napraviti. Hvala lijepo zastupnici Bonafe. Zastupnica Majsner ima riječ, izvolite. Hvala. Gospodine ministre, hvala vam na izlaganju. Imam za vas par pitanja. A opet se vraćam, dakle, pitanju mora. Spomenuli ste odluke vezane uz sustav ETS-a. Dakle, Međunarodna organizacija o pravu mora nije sudjelovala niti na kopu u Parizu. Po meni to je bila greška, a budući da je Malta evo, okružena morem, htjela sam čuti hoćete li se e, zalagati zato da se izrade tu neke smjernice i vezane uz brodove. Potom kada je riječ o sumporu, 0,01 emisija trenutno u Baltiku, hoće li se to moći primijeniti i na Mediteran, jer bi to svakako bilo dobro. Potom upravljanje morem, kolega Fronte je govorio o tom pitanju i evo budući da je Malta pomorska zemlja, Vidimo, također jedno povezano pitanje, vidimo da evo, izabrani predsjednik Trump želi revidirati sporazum, odnosno pristanak na sporazum eh, iz Pariza. Zanima me, može li tu Malta nešto poduzeti po tom pitanju? Mr. Hvala lijepo. E, zastupnik Glinc. Hvala lijepo. Evo, u svom izlaganju ste govorili o primjeni sporazuma iz Pariza, potom dakle, sustav ETS-a. Ja sam odgovoran za dosje o LUCEF i Rekli ste da biste i tu htjeli postići određene rezultate, pa bih htio e, znati dakle, kakva je trenutno sad atmosfera s tim u vezi u vijeću. Pa ću ja sredinom veljače predstaviti svoje izvješće, pa me zanimalo koje su to točke o kojima se najviše raspravlja u vijeću. Imam osjećaj da se evo, snažne zemlje tu dakle, podižu e, glas i zanima me koji je interes e, zemalja na jugu Europe. Što se tiče fleksibilnosti, ovih 280 milijuna e, tona i, i dakle zajedničkih napora. Također bih tu htio čuti komentar. Hvala. Sljedeći govornik. Evo, doista ambiciozan program vezan uz dakle razvojne ciljeve, to mogu pozdraviti. Imam nekoliko pitanja. Dakle, palmino ulje. Vidjeli smo rast proizvodnje e, tog ulja koji donosi, e, koji znači loše posljedice po klimu. Imamo tu i najnovije izvješće o tome. Zanima me hoćete li se zalagati po tom pitanju za kriterije održivosti i hoćete li gledati na greške iz prošlosti kako se dalje ne bi podupirala dakle, proizvodnja palminog eh, ulja. Jedno općenito pitanje o globalnoj situaciji eh, Očito znači, je da će se SAD povući iz pregovora klimi nakon e, preuzimanja predsjedničke dužnosti predsjednika Trumpa. Dakle, hoće li tu Malta e, dakle, učiniti što može kako bismo se borili protiv klimatskih promjena? Hvala. E, zastupnik Ek. Hvala. Hvala ministru Hereri što nas je posjetio i u ime e, kluba e, GUE doista mu e, želim sve najbolje u radu. Što se tiče direktiva pticama i habitat, dakle imam jedno pitanje o lovu na ptice pjevice na Malti, ali evo to pitanje je već prije mene postavila kolegica. nekoliko riječi o uzgoju, koji također, uz stoke koji također uz, uzrokuje e, rast količina CO2 i ne može se dakle e, tu negirati uloga poljoprivrede kada je riječ o rastu emisija. Međutim, politika koje donosimo e, i dalje se bave širenjem dakle ovih e, gospodarstava, intenziviranjem uzgoje, tu dolazi do prekomjerne proizvodnje. Međutim, protiv toga svega bismo se trebali boriti. To bi onda uključilo i ovu borbu protiv zloporabe antibiotika. Hoće li teško predsjedništvo imati hrabrosti pozabaviti se s ovim temama kako bi došlo do promjene paradigme u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Thank you very much. Uh, Madam Schreier-Pirik. Zastupnica Schreier-Pirik. Hvala lijepo. Pa, Kada je riječ o idućih šest mjeseci, možemo jako, biti jako zadovoljni s onim što nam je rekao gospodin ministar Herrera. Međutim, kada je riječ o e, Nizozemskoj imamo tu važno pitanje vezano uz direktivu o nitratima. Nadam se evo da će me da gospodin ministar sluša. Evo, hvala lijepo. Dakle, evo, htjela sam reći nešto jako važno za nizozemsku direktiva o nitratima. ne može se nastaviti koristiti ta sredstva u tako velikoj mjeri u odnosu na primjerice Maltu, moje zemlje ima sasvim drugačiju klimu i htjela bih eh, da se eh, spomenu s tim eh, u vezi ova izuzeća. Hoće li malteško predsjedništvo dakle, e, se baviti tim pitanjem izuzeća za nizozemsku? Hoćemo li moći računati tijekom pregovora na vašu potporu i možete li nam objasniti kakva je trenutno situacija zato što poljoprivrednici trenutno proživljavaju dosta nesigurnu situaciju. Hvala. Zastupnik Škrlec, izvolite. E, zahvaljujem gospodinu ministru što je E, došao i evo predstavio prioritete e, Maltačkog predsjedavanja i e, jako mi je drago što je zapravo na listi prioriteta i cirkularna ekonomija o kojoj danas upravo i glasujemo na ovom odboru. Moja dva pitanja specifična i zbog toga što je Malta među onim zemljama koja je bila izlistana u prijedlogu komisije kao država članica koja ima problema u gospodarenju otpadom, odnosno u prevelikoj količini otpada za odlaganje, ali kao mediteranska zemlja koja treba zapravo biti osjetljiva na zagađenje mora. E, pa e, moje prvo pitanje je vezano uz to e, koliko je zapravo Malta spremna podržati naš prijedlog koji smo danas upravo izglasali u tome da za 2025. odnosno 2030. godinu imamo 30 odnosno 50% smanjenje E, otpada hrane i e, za otpada u moru, dakle food waste and marine littering, e, i da je zapravo i to sukladno onome što je ministar rekao da će Malta podržati okolišnu politiku u smjeru održivih ciljeva, održivih ciljeva Ujedinjenih naroda. Drugo pitanje je zapravo vezano uz to da smo mi također danas izglasali na ovom odboru jednu važnu odluku a to je da e, primarna selekcija otpada nema alternative ako želimo razgovarati o resursno učinkovitoj Europskoj uniji i e, učinkovitoj reindustrializaciji i modernizaciji ove europske industrije. Pa e, također znači me zanima znači, mišljenje i koliko će zapravo Malta za vrijeme svog predsjedavanja podržati zapravo taj ambiciozni plan naš nas zastupnika u Europskom parlamentu, ali zapravo koliko je ambiciozno tome da to provede za vrijeme svog predsjedavanja. Hvala lijepa. Thank Florence. Ja, ja. Zastupnik eh, Florenc, izvolite. Hvala lijepo, hvala lijepo gospodinu ministru. Poželio bih mu dobrodošlicu. A vi ste 55. predstavnik eh, predsjedništva kojeg pozdravljam u ovom odboru i tokom vremena sam čuo doista različite govore, predstavljanja. Sigurno će vas svi podržati u radu evo, s naše strane. Mene prije svega zanima e, vaš doprinos e, u suradnji s komisijom kako bi se primjenjivalo ono o čemu su odlučili vijeće i parlament. Dakle, odlučili smo se za podršku kružnoj ekonomiji, to je bila dobra odluka. Ja ovo već 20 e, godina sudjelujem u ovakvim raspravama i da smo doista u Europi primijenili sve što smo odlučili, onda smo trebali promijeniti, onda bismo trebali promijeniti samo polovicu dokumenata. Međutim, što se događa sa zemljama koje ne provode donesene zakone? Govorim i o svojoj zemlji. Ne govorim ovdje o Bugarskoj, Rumunskoj, dovoljno da se zadržimo ovdje u susjedstvu. Dakle, gospodine ministre, budite hrabri, nametnite se komisiji kako bi doista napravila ono što su odlučili parlament i vijeće. Evo, htio bih vam dati poticaj zato što su velike e, zemlje mnogo razgovarale, nisu postignule rezultate, ali vidim male zemlje koje su postigle sjajne rezultate. Dakle, zemlje trebaju početi primjenjivati ono što se odlučilo. Evo, kolegica iz Nizozemske je upravo dala svoj komentar, komentar koji mogu razumjeti, ali riječ je o jednoj uredbi iz 1991. I sada se Njemačku optužuje da nije na odgovarajući način prenijela taj propis u svoje zakonodavstvo. Zato bih vas htio motivirati u vašem radu. Hvala lijepo. Zastupnik Bren. Evo, nadovezao bi se na ono što je rekao gospodin Linc o važnosti, dakle, cf a dakle, prenamjena zemljišta, šumarstvo, to je sada iz komisije došlo u parlament i gospodin Linc je, dakle, tu izvjestitelj, ja sam suizvjestitelj i moguće je da će se tu, evo, vezano uz SAD postići, odnosno, ono, dogoditi neki koraci unatrag izborom Trumpa, možda ćemo mi tu morati učiniti neke korake više i time će ovaj dosje postati još e, važniji. Evo, Malta je sasvim na jugu Evropske unije, imate najmanje šumskih površina. To nije kritika, to je jednostavno zemljopisna činjenica, ali bih vas e, svejedno podržao da ne zaboravite koja je uloga i važnost šuma u borbi protiv klimatskih promjena. Evo, nadamo se da ćemo ovdje parlamentu poboljšati komisiji prijedlog. To nije samo šumarstvo, dakle to je i hvatanje ugljika, dakle te sve ono što se može koristiti u zgradarstvu. Dakle, htio bih da promovirate korištenje drva i sadnju stabala diljem Europske unije tijekom vašeg predsjedanja. Hvala lijepo. Zastupnica Ajuso. Hvala lijepo. Evo kratko bih nešto rekla o podjeli dakle, napora. Komisija je utvrdila da do 2020. mora doći do smanjenja, ali kada se govori o razdoblju od 2016. do 2018. emisije su nešto niže i to zbog ove krize koja je u tijeku te se zemljama članicama oduzimaju neke kvote emisije na koje bi one inače imale pravo. Dakle, cilj bi trebalo povećati iznad 30%. Potom je tu fleksibilnost e, i načelo kompenzacije, dakle vezano uz korištenje zemljišta. Riječ je o nečemu što je apsolutno asimetrično. Treba voditi računa o emisiji, ali ako dolazi do smanjenja, tada bi tome trebalo pristupiti na drugi način. Dakle, to se ne bi trebalo uračunavati ovih 280 tisuća tona CO2. trebalo bi dakle koristiti samo ono što je potrebno da bi se poništili viškovi. Dakle, to je taj mehanizam koji je fleksibilan, ali koji u praksi teško provoditi. Htjela bih da nam predstavnici Malte evo kažu nešto više o svemu ovome. Evo, gospodine ministre, puno pitanja, puno različitih tema, pa vam evo dajem eh, riječ, evo izvolite is one in the sense that it's, it's a bit the reply. Evo, pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Prvo što se tiče stajališta Donalda Trumpa i znači ovih izvršnih e, odluka. Da, to će vjerojatno dovesti do povlačenja iz e, Pariškog sporazuma SAD je bio važan eh, igrač koji je doprinio uspjehu Pariškog eh, sporazuma te stupanja na snagu tog sporazuma. Također e, podsjećam e, na objavu SAD Kina godinu dana prije sklapanja sporazuma vezano uz smanjenje 43% globalnih emisija, te također e, u svjetlu obveza za prilagodbu klimi. Kad govorimo o angažmanu SAD-a, Europska unija će se morati pripremiti i isto tako spremiti da e, djeluje u drugim političkim uvjetima. Da, u svakom slučaju geopolitički uvjet bi, bi se dramatično mogli promijeniti. Ovo su izazovna vremena, ali Europska unija u svakom slučaju mora e, promijeniti e, način djelovanja u tom smislu. Što se tiče pitanja gospodina Škrleca, što se tiče ovog paketa, zakonodavnog paketa o otpadu, Mislim da to dosta dobro napreduje vezano uz cijeli niz ambicioznih ciljeva. Mi e, uzimamo u obzir različite e, opcije kako bismo usvojili i ambiciozni realistički pristup ovom predmetu. U vijeću se raspravlja o tome u ovom trenutku je to sada u rukama država članica što se tiče e, rasipanja hranom i otpada hrane i tako dalje. Nakon završnog e, stajališta parlamenta mi ćemo to onda kasnije morati uzeti u obzir. Imali smo također i komentare Pitera Lizea vezano uz različite tehničke aspekte. Morao bih sad tu e, cjeloviti prijedlog e, razmotriti, no u svakom slučaju uzet ćemo u obzir vaše prijedloge te se obvezujemo na raspravu što se tiče tih ključnih pitanja i to detaljno u budućnosti. A kad govorimo o veterinarsko-medicinskim proizvodima, mi želimo konsolidirati stajalište vijeća te što se tiče ciljeva u okviru uredbe će i dalje biti ambiciozni. A kad govorimo o smanjenju e, strategija za, znači za smanjenje korištenja antibiotika te prikupljanja informacija trebamo znači e, stvoriti kompletnu sliku kako bismo smanjili korištenje antibikrobnih sredstava kroz tu posebnu e, uredbu. Imali smo različite amandmane te nakon toga ćemo znači imati mandat vijeća nakon pregovora. Gospođa Bonafé, ona je e, zbilje uložila velike napore u radu na paketu o otpadu, te izgleda da taj predmet što se tiče parlamenta dosiđe pozitivne zaključke, posebno što se tiče glasanja. Mi u svakom slučaju E, usko surađujemo sa svim državama članicama e, u okviru vijeća kako bismo dostigli znači definiciju ciljeva e, za znači ciljnih podataka vezano uz ta pitanja. Norbert Lins nam je rekao nešto o svom starištu što se tiče Lulu CF-a u istinu. Time se moramo posebno pozabaviti te da stvoriti mogućnost postizanja ciljeva. Vijeće će se također posebno interesirati znači, za ustavljivanje referentnih vrijednosti za šume u okviru država članica. To je izuzetno važno za budući rad na ovom predmetu. vijeće što se tiče fleksibilnosti još nije postiglo stajalište e, što se tiče znači ovog e, ovo, ovih 280 milijuna tona znači u okviru e, fleksibilnosti u okviru LULUCF-a i preraspodjele tereta Što se tiče ovih e, znači, kredita, Europska unija će u svakom slučaju ojačati taj aspekt. Gospodin Brennan, važan predmet o kojem je govorio, važan dosje. Gospođa Šenike se bavila prije svega nizozemskom, razumijemo to. Da, jasno nam je da je to važno. Znači imali smo također i e, to pitanje nitrata. Što se tiče amandmana o direktivi o nitritima, ovo je izuzetno važno pitanje i o tome ćemo raspravljati na razini vijeća. A kad govorimo o intenzivnoj poljoprivredi i stočarstvu, to pitanje bi moglo znači doprinijeti rješavanju ovih pitanja klimatskih promjena. Kad govorimo o korištenju zemljišta, mislimo da se to pitanje djelomično rješava i u okviru e, perspektive LULUCF-a. Želio bih zaključiti Da, ponekad e, mnogo toga se čuje u vijeću i u parlamentu, kolege govore, nakon toga se to ne e, provodi u dijelo. Struktura parlamenta je prije svega demokratska, vijeće ovisi naravno o predsjedništvu, ali isto tako imamo također i pregovore između te dvije institucije. Možemo reći da parlament e, ima postupke konsultacije u okviru različitih klubova. Sve to je demokratski proces No, naravno, to je nešto što moramo uzeti u obzir kad želimo implementirati demokraciju. E, Churchill je rekao da demokracija možda nije savršena, ali je u svakom slučaju najbolji sustav koji je do sada e, ustanovljen u svijetu. Želio bih e, prije svega vam zahvaliti na konstruktivnim pitanjima, te također veselim se radu s vama e, sljedećih mjeseci. Hvala. Hvala vam gospodine ministre. Želim vam puno uspjeha u radu. Možete računati na nas i našu podršku. Mislim da sada možemo i e, ministra pozdraviti pljeskom. Evo ovime zaključujemo naš prijepodnevni dio rada i vidimo se podne.